nakon isteka roka Nadležni odbori su dostavili tri izmjene teksta koje je u usvojio parlament sukladno do članku 231. stavku 4. poslovnika. Takve ispravke se smatraju usvojenima osim ukoliko 24 sata od objave jedan klub ili određeni broj zastupnika koji je jednak barem nižem pragu ne zatraže da se ostavi na glasovanje. Ispravke su dostupne na web stranici plenarne sjednice, a naslovi će se objaviti u zapisniku sa ovog zasjedanja.